parlamentarnog imenitita. Mi smo to poslali e, odboru za pravna pitanja. Od e, sjednice na e, na sjednici od 9. rujna priopćio sam vam da je Gabriele Albertini, bivši e, član ovog doma, podnio zahtjev za zaštitu parlamentarnog e, imuniteta. Taj zahtjev u skladu s poslovnikom poslan odboru za pravna pitanja. Odbor je o tome raspravljao na tri sjednice. Zadnja je bila 10. veljače 2014. U dopisu od 11. veljače 2014. odbor mi je saopćio da ne otvaramo ponovno postupak o zaštiti imuniteta gospodina Albertinija jer nema razloga za e, preispitivanje odluke koju smo donijeli 21. svibnja. Parlament je tada odlučio da ne zaštiti imunitet gospodina Albertinija. Ako se tome nitko ne protivi, priopćit ću to